stambeno rješenje, obrazovanje i tako dalje. E, to je vezano ne samo uz uživanje temeljnih prava koji se tiču milijuna europskih građana, nego je vezano i uz pun razvoj e, ljudskog stvorenja. Kako možemo se boriti protiv nejednakosti u tretmanu na razini država članica ako na razini Europske unije nemamo još uvijek temeljne odredbe za borbu protiv diskriminacije? E, došlo je vrijeme da donesemo zakonodavstvo i politike koje će promicati formalnu i e, stvarnu jednakost kako bi Europska unija ekonomski i socijalno gledano bila povezanija. Hvala. Gospodin Pospješil ima riječ. Hvala, predsjedniče. Pozdravljam inicijativu povjerenice da se vrati na ovaj prijedlog e, horizontalne direktive o suzbijanju diskriminacije koja stoji u parlamentu, u vijeću već deset godina. Moramo ponovno otvoriti ovaj dosje. E, što se tiče područja tržišta rada, mislim da je provedba ove direktive emotivno pitanje. Mm, nije jednostavno raditi na ovom dosjeu koji stoji već deset godina. Čestitamo na odvažnosti. S druge strane, e, trebamo razgovarati o tome kako će izgledati ova direktiva, jer nakon deset godina možda trebamo malo revidirati tekst. A kad se radi o direktivama o antidiskriminaciji imamo mnogo detalja, trebamo e, zajamčiti to da će direktiva pomoći onima koji pomoć trebaju, ne samo u području zapošljavanja. E, nadamo se da se ova direktiva neće zloporabiti u izgradnji egalitarnog društva. To je nešto o čemu trebamo raspravljati u europskim institucijama, u vijeću koji blokira napredak, ali i u parlamentu. Zato što na kraju krajeva trebamo imati moderan tekst koji po mom sudu mora biti drugačiji u odnosu na prijedlog od prije deset godina. Hvala gospodin Moraes, ima riječ. Hvala. Ja sam ovdje. Imam li jednu minutu? Da, imate jednu minutu. Hvala. Ovo je posebna direktiva e, poštovani predsjedniče. Čestitam e, predsjedništvu e, što će o tome razgovarati na vijeću EPSKO-a u četvrtak. Već 11 godina čekamo da se to dogodi. Ovo je direktiva E, koja je jako važna. Ja sam pratio i direktivu o e, ravnopravci spolova, ali ovo je horizontalna direktiva i Europska unija ima neke vrijednosti. Zato je važno imati direktivu o ovakvom važnom području kao što je borba protiv diskriminacije članova LGBT zajednice, osoba s invaliditetom i drugih osoba na temelju raznih razloga. Ovakvo kompleksno zakonodavstvo e, ima tešku provedbu, ali to je izazov za kolege danas. Dobra zakonodavstvo protiv diskriminacije mijenja društvo i pomaže pojedincima, a dobra horizontalno zakonodavstvo protiv diskriminacije na razini Europske unije promijenit će Europsku, uniju. To je perspektiva koju imamo ovdje i nadam se da ćemo iskoristiti ovu priliku. Hvala. Mr. Gospođa Gospodin Šimečka. Hvala predsjedniče. Povjerenice, jednakost mora biti u srcu Europske unije kao političkog projekta. Imamo milijune europskih građana koji svakoga dana su žrtve diskriminacije kad se radi o pružanju javnih usluga i općenito kad se radi o socijalnom životu. Žao nam je što je ova horizontalna direktiva blokirana već deset godina. U Slovačkoj postoji diskriminacija e, u odnosu na Rome i pogotovo na žene i također LGBTI zajednica još uvijek nije priznata. Što se tiče manjina, e, on, njihova je situacija e, sve teža zbog e, loše političke situacije u nekim državama gdje jačaju ksenofobne snage. Zato je ova horizontalna direktiva pokušaj da Europska unija odbaci diskriminaciju. Hvala. Ms. Alice Kunke. Kunke. Hvala lijepa predsjedniče. Kako je moguće da nakon tako dugog vremena smo postigli tako malo? Prošlo je 11 godina. 11 godina bez napretka. 11 godina stalne blokade od strane određenih članica 11 godina bez rezultata možemo e, za cijelo raditi bolje za sve one koji svakog dana trpe diskriminaciju zbog onoga što jesu, u što vjeruju zbog e, svojih tjelesnih ili duhovnih, e, duševnih sposobnosti ili e, seksualne orijentacije. Mi zeleni želimo preći u dijelo Stoga tražimo da nakon zasjedanja vijeća u Luksemburgu 24. ovog mjeseca e, dademo konkretan prijedlog kako možemo osigurati da e, načelo jednakosti valja u svim državama članicama. E, Gospodin Rajnan ima riječ. Gospodin Rajnan. Gospodine predsjedniče, ministrice Tuporajnen jednako postupanje u određenim područjima može biti problematično. E, kada recimo neka islamistička skupina bude formirana ili kad se radi o e, e, nasilnoj vjeri E, može li ta skupina imati e, ravnopravnost? Ona to može zloupotrijebiti e, i tako tjerati dalje svoje, svoja nasilna gledanja na svijest. Ako želimo jednakost, onda uvijek moramo razmišljati racionalno. Ovakva direktiva se ne može e, uvijek provoditi na istovjetan način a ne možemo kršiti ni e, nacionalnu suverenost e, u, rasizmu se čovjek ne promatra kao jedinka, već kao pripadnik skupine. Gospođa Hakarajnen. Ova direktiva trpi blokadu već 11 godina u vijeću, ali neke zemlje su išle dalje. Pa nismo jednaki u Europskoj uniji. E, to ovisi o zemlji u kojoj živite. To je dovelo do vrlo e, fragmentirane situacije. Imamo ljudi koji su segregirani zbog određenih razloga, recimo LGBTI skupina mm, i druge skupine. E, ovo što imamo u direktivi nije dovoljno. E, e, ne govorimo uopće o nekim područjima. To nije horizontalna suzbijanje diskriminacije. Područje je preusko. Direktiva E, e, ima e, standarde jednakosti koji ne odgovaraju minimalnim standardima koje trebamo imati i koje očekujemo od EU-a. 2008. komisija je predstavila e, direktivu o suzbijanju diskriminacije protiv e, manjina, e, diskriminacija zbog dobi invaliditeta, seksualne orijentacije i vjere. Mnoge skupine pate od diskriminacije. Ja sam ovdje već deset godina i još uvijek vodimo istu raspravu. Imamo mnoge rezolucije koje su tražile od vijeća da prestane s blokadom. Ova direktiva, govori o toleranciji, temeljnim pravima, govori o jednakosti. To je e, temelj Europske unije, to je razlog zbog kojeg smo ovdje u parlamentu u vijeću i komisiji, a vijeće se protivi ovoj direktivi mi govorimo o jednakosti u obrazovanju, u socijalnoj zaštiti, u zdravstvenoj skrbi. Imamo socijalni stup, a sada imamo i ovu direktivu, a vijeće je blokira. Milijuni ljudi očekuju od nas da nešto učinimo. A ako smo usvojili i e, e, konvenciju UN-a o e, invaliditetu, kako onda to ne možemo provesti u Europskoj uniji? Moramo imati postupak kvalificirane većine i vijeće mora ozbiljno razmisliti o tome što znači jednakost. Gospođa Hvala predsjedniče skupine koja su izložena diskriminaciji zbog dobi, invaliditeta, seksualne orijentacije, vjere i tako dalje, oni ne oživaju ista zaštitu kao ostale skupine. To je zabrinjavajuće. O tome govorimo već od 2009. Zakonodavstvo je blokirano već e, niz godina šaljemo pogrešne signale e, određeni načini diskriminacija su izgleda prihvatljiviji nego drugi. To je neprihvatljivo. E, e, te skupine trebaju našu zaštitu da zbog dobi, vjere, invaliditeta ili seksualne orijentacije budu diskriminirani, to je ne možemo prihvatiti, moramo ih zaštititi. E, Gospođo Silvi Brine. Hvala predsjedniče. Važno je da danas imamo ovu raspravu u kontekstu e, mnogih e, diskriminatornih akcija u Europskoj uniji. Moramo e, zaštititi najranjivije članove naše zajednice i boriti se protiv diskriminacije žene, e, stare osobe, osobe sa invaliditetom, e, manjine. Oni su najviše diskriminirani. Jednakost postupanja se postupanja sada postoji samo u zapošljavanju moramo e, proširiti područje primjene ove direktive. E, e, mnoge osobe su izložene i dvostrukoj diskriminaciji. Tekstovi koje mi predlažemo doživljavaju blokadu u vijeću tekst e, se e, moramo e, proširiti i na zaštitu diskriminiranih osoba u obrazovanju. Gospođa Profauna ima riječ. Hvala predsjedniče. Ne Neprihvatljivo je da ova direktiva bude blokirana e, godinama. E, umjesto da poboljšamo zaštitu građana u Europi, mi imamo sustav koji e, potiče hijerarhijski sustav. Vijeće blokira ovu direktivu time šalje e, signal da diskriminacija na temelju dobi, invaliditeta, seksualna orijentacija i vjere se može e, tolerirati. E, budući se diskriminacija i nasilje pojačava zbog mržnje, moramo uvesti politiku borbe protiv diskriminacije. To je izazov s kojim se moramo suočiti Moramo e, poštivati raznolikost u našim društvima. Hvala. Hvala lijepa. Jednu e, e, minutu ima gospođa Kristina Anderson. nevjerojatno je ovdje govorimo o direktivu o suzbijanju diskriminacije. Moramo štititi ljude koji e, pate od e, struke diskriminacije. Jesmo li ozbiljni? E, Europa je pakao diskriminacije. A zašto milijuni ljudi žele doći u ovaj pakao? To je retoričko pitanje. Zar niste primijetili da e, ove grupe e, e, diskriminirani su oni koji ne bi trebali nikakvu ulogu više igrati. Vi ste napravili hijerarhiju dobi, invaliditeta i tako dalje. Vi živite od te hirarije, vi je slavite i svaki dan iz, izumljujete nove hijerarhije. E, vi širite hipokriziju, drugim riječima. Hvala. Gospođa Delecler, imate riječ. Hvala predsjedniče. Mislim da je to osuda svih institucija koje mi imamo da slavimo već 11. godišnjicu ove direktive koja je stalno blokirana. Jedna moja prijateljica koja je invalid, koja nema pristupa osnovnim potrebama života. Njen je problem da irska vlada e, e, e, ima takav sustav koji joj ne dozvoljava pristup svojim pravima. E, što se mene tiče, e, imamo jedan zakon koji kaže e, da koji kaže da se nekim diskriminiranim grupama ne može pomoći moramo uvesti e, kvalificiranu većinu u vijeću kako bismo imali smisleni dijalog koji bi suzbio diskriminaciju. Hvala. Gospodin Lopez Aguilar ima riječ. Hvala lijepa e, ministrice Tupulajne, povjerenic. Vi ste e, potpredsjednica komisije. Već deset godina E, Lisabonski ugovor e, e, se ne primjenjuje. Imamo i povelju o temeljnim ljudskim pravima. Mi smo 50 godina glasali za ovu inicijativu, za ovu horizontalnu direktivu kako bismo ukinuli diskriminaciju naročito zbog ovih razloga mržnje. E, na primjer dob, e, zatim diskriminacija zbog vjere, zbog invaliditeta, zbog seksualne orijentacije. E, to je nešto što sistematski blokira vijeće. Ova nova komisija i parlament mogu dati novi život ovoj direktivi ono što smo usvojili 2009. Hvala lijepa. Gospođa Karin Kalspro ima riječ. Kad govorimo o diskriminaciji, govorimo o slobodi neki e, e, trpe zbog seksualne orijentacije ili zbog invaliditeta e, te tako ne mogu koristiti sve mogućnosti kojim pruža život. Deset je godina prošlo od kako je komisija podastrla prijedlog da se diskriminacija ukine i izvan radnog mjesta. Da nam to još nije uspjelo, nije prihvatljivo na što čekamo? Krajnje je vrijeme da preuzmemo odgovornost za sugrađane i da se ova direktiva provede. Da 2019. nemamo jamstva za suzbijanje diskriminacija na temelju dobi, invaliditeta i tako dalje, to nije dostojno Evropske unije. Gospođa Evelin Regner ima riječ. Izvolite. E, gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice. Nitko u Europi ne smije trpiti zbog dobi invaliditeta, seksualne orijentacije i vjera, niti izvan radnog mjesta. E, dopustiti diskriminaciju jer je to tako teško suzbijati zbog jednoglasja, to ne znači da možemo, možemo odustati od ovog zadatka. E, e, evo, ovo smo sada nakon 11 godina izvadili iz ladice. Mi svi znamo za slučajeve e, diskriminacije. Svaka četvrta osoba trpa, trpi od diskriminacije u Austriji, svaka druga E, e, taj katalog trebamo i proštititi, e, proširiti i zaštiti osobe zbog njihovog socijalnog statusa. Vrlo često ljudi trpe diskriminaciju jer su siromašni i to moramo ukinuti. Kolegica Jongerius ima sada riječ, izvolite. Hvala e, predsjedniče. Neki ljudi imaju više prava e, nego drugi. Jedan od pet Evropljana e, su podvrgnuti diskriminaciji. Jednake šanse za sve, bez obzira na dob, invaliditet, seksualne orijentacije ili vjere ili boje kože Stoga je vrlo dobro e, da radimo na deblokadi e, ove direktive. E, predsjedniče, mislim da je krajnje vrijeme da kada upiremo prstom na neke, na nekog drugog, da pogledamo i sami sebe. Htjela bih saznati od komisije koliko ljudi sa invaliditetom rade u europskim institucijama i kako možemo stvoriti više radnih mjesta za sve njih. Važno je da Europa radi za sve. Hvala. Hvala kolegice Jongerius. E, kolegica Skube, Spurek ima riječ. Hvala predsjednik, gospođo povjerenice. Dolazim iz Poljske, iz države članice koja ima visoke standarde e, e, e, protiv diskriminacije. Ako Evropska unija nema zakone na nekim područjima, Poljaci u svojoj zemlji neće biti zaštićeni u svojoj zemlji zbog e, dobi, invaliditeta, seksualne orijentacije ili vjere. Rezultati su strašni. Imamo mnoge primjere na nasilja e, i e, to mnogobrojne primjere zbog tih orijentacija Zemlje poput Poljske trebaju takove e, zakone, trebamo ovu horizontalnu direktivu. Ne, e, ili imamo jednakost ili je nemamo. E, kao bivša pravobraniteljica Poljske mislim da moramo biti zaista odlučni u ovoj borbi za temeljna ljudska prava. Kolegica Dali ima jednu minutu. Hvala. Ova direktiva uvodi minimalni e, nivo zaštite e, i to nakon 11 godina razmatranja. E, zašto? U EU uniji imamo situaciju u kojoj mnogi građani još uvijek trpe diskriminaciju zbog dobi, invaliditeta, seksualne orijentacije, vjere i, e, i vjere. Imamo ljude u Europskoj uniji koji ne, mogu otvoriti račun u banci jer su prestari. E, zašto istospalni parovi ne mogu unajmiti stan? zašto e, e, se neke osobe smatra prijetnjom za sigurnost, e, zašto ljudi s invaliditetom nemaju jednaki pristup obrazovanju. Znam da postoje razlike između državama članicama, ali moramo u tome postići konsensus. Jednakost za sve. Hvala kolegice Dali. Hvala vam. Doista, trebali bismo se boriti protiv diskriminacije u Europskoj uniji. Pitanje je zašto nam je potrebno toliko dugo vremena, čak 11 godina. Sjećam se da je prije nekoliko godina predsjednik Europske komisije Juncker rekao da će jedan od njegovih prioriteta biti uvjeriti države članice u potrebu za ovom horizontalnom direktivom kojom se borimo protiv diskriminacije na više osnova. Nažalost, još uvijek se nalazimo u istoj situaciji. Nismo uspjeli razuvjeriti države članice u vijeću. I sada polažemo svoje nade u novu Europsku komisiju u njenu spremnost da uvjeri države članice da usvoje ovu direktivu. Ja bih zahvalila predsjedništvo vijeća koje radi na tome da svi sjednu zajedno za jedan stol i da nastave raditi na ovoj direktivi. Hvala lijepa kolegice Te Sada imamo slovno javljanje za riječ. Kolegica Pjetikanen ima riječ. Ljudska prava su univerzalna i ona su subjektivna. Nema međunarodnog e, tumačenja da, bi oni trebali potpadati pod načelo subsidijarnosti. To je tumačenje odvjetnika koji se bave međunarodnim pravom. To je e, dakle izjava i Bečke dakle, komisije i ostalih međunarodnih institucija. Doista je sramota što je ova direktiva zakočena već 11 godina što se izlike pronalaze, dakle, u nekim tehničkim zamjerkama, subsidijarnosti i sl. Čuli smo i svakog dana vidimo, imate brojna svjedočenja o tome kakva je situacija. Mi dugujemo ovu direktivu europskim građanima, mi dugujemo pravo da ih se ne diskriminira i zahvalila bih eh, finskom predsjedništvu na ovoj inicijativi.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 za mene imamo dvije prepreke i to strašne. Ekonomsku i obrazovnu barijeru. E, pristup obrazovanju e, je važan. Europa mora biti drugačija. Europa 21. E, stoljeća. Nadam se da ćemo i dalje raditi na ovoj direktivi Dajem vam primjer Rumunjske. Velikim dijelom e, diskriminacija je riješena jer imamo smjernice i, i e, zakonodavstvo. Moramo imati univerzalno i jasno zakonodavstvo koje će se primjenjivati na sve države članice uključujući i sankcije. Hvala lijepa. E, kolega Patton ima riječ, izvolite. Uh, rasprava se možda vodi o diskriminaciji izvan radnog mjesta, ali ništa se neće promijeniti ukoliko se situacija ne promijeni na radnom mjestu. Tu počinje poštovanje, socijalna mobilnost i tako dalje. I sve to se neće riješiti dok se ne prizna ta činjenica. Da, je ova institucija rasistička. Europska unija zapošljava manje od 1% djelatnika, dakle koji su stranog e, porijekla drugih etničkih e, skupina. Također u toj skupini je velika, e, jako niska stopa obrazovanja. Trebali bismo biti ujedinjeni u različitosti, trebalo bi, a motor Europske unije bi trebalo glasiti ujedinjeni u različitosti jedino ako ste bijeli. Diskriminacija je velik problem i trebali bismo početi od e, nas samih. Hoće li se povjerenica večeras obvezati da će kao iduću osobu koju će zaposliti, zaposliti osobu druga boje kože? Hvala kolega Peten. Ovime smo zaključili e, ovu raspravu. Sada riječ ima povjerenica. Hvala vam uvaženi zastupnici. Svi ste vidjeli koja je ambicija iduće Europske komisije. To je borba protiv diskriminacije. Novo izabrana predsjednica van der Leyen je stavila veliki naglasak na promicanje jednakosti i stvorila je novi portfelj i dodijelila ga gospođi Dali. Također se na njezinom saslušanju, ona gospođe Dali, ovdje, koje je održano ovdje u vašoj instituciji, da se ona osobno zalaže na to da se postigne napredak u ovom donošenju ovog ključnog zakonodavstva. Možda se sjećate da sam ja sama dala takve izjave i obećala neke stvari 2014. kada sam započela svoj mandat e, u ovom području. zakonodavstvo je tada već bilo predloženo i to ono 2008. i nisam očekivala da ono neće biti prihvaćeno tijekom mog mandata. Žao mi je što je to tako i smatram to neuspjehom koji valja riješiti. Ono što vam, što vam želim poručiti je da smo mi kao komisija učinili sve što je moguće da deblokiramo ovu situaciju i svejedno nismo mogli zajamčiti usvajanje ovog dosjea u vijeću. Čula sam od eh, država članica na sastancima vijeća 2014. godine kada se govorilo o napretku, odnosno napretku ovog dosjea. Čula sam tada čitav niz različitih argumenata. Novac, nadležnosti, subsidijarnost, spomenuli ste nešto od toga. Sjećam se da smo 2014. počeli razmišljati o mogućnosti uvođenja pojačane suradnje. To je možda moglo biti rješenje za ovu situaciju opcija. To je opcija koja je u skladu sa procedurom. Međutim, moralno je ona sasvim pogrešna. E, to sam čula od nekih država članica koje nisu htjele usvojiti ovaj zakonodavni tekst. Oni su rekli da bi to bio krivi tekst jer bi onda neke države članice bile isključene iz ovog zakonodavstva. Razgovarala sam sa ministrima, razminjivala dokumente ali situacija je različita od zemlje do zemlje i nemate u svakoj zemlji jedno ministarstvo, jednog ministra koji se puno radno vrijeme bori protiv diskriminacije. Oni tu dijele portfelje i situacija tko je odgovoran za što nije sasvim, e, nije uvijek sasvim jasna. I budimo iskreni, za ovo je potrebno hrabrosti i to u velikom broju država članica. Mislim na borbu protiv diskriminacije. I ne žele si političari preuzeti ovaj rizik. Živimo u vremenu mržnje na, mržnje na internetu, diskriminacije. To su još neke borbe u kojima sudjelujemo, borimo se protiv govora mržnje na internetu, ali to se onda okreće protiv političara i novinara koji imaju hrabrosti govoriti i pisati o diskriminaciji. To je današnja Europa. Moramo raditi na svim ovim frontovima. Spomenuli ste teškoće sa provedbom zakonodavstva koje se bavi nediskriminacijom, jer već imamo određeno zakonodavstvo. Mogu vam dati primjere vezane uz razliku u plaćama između muškaraca i žena. To znači dakle razlike u konkretnim plaćama i to proizlazi iz izravne diskriminacije. Muškarac, žena, isto radno mjesto, različita plaća. To je zabranjeno zakonom što je sa provođenjem zakona? U mnogim slučajevima žene nisu svjesne da postoji ta razlika u plaćama. I zato smo željeli osnažiti i tijela koje se bave jednakošću na nacionalnoj razini, da budu oni koji će pomoći u ovakvoj vrsti slučajeva kako bi e, žrtve u ovakvim slučajevima diskriminacije imali koga pitati za pomoć i imali, su, im, imali bi na taj način i pristup eh, pravnim lijekovima. Dakle, to je još jedno pravo na koje postoji. Razlika o mirovinama. Govorimo ovdje o razlici od 40%. Još jedna sramotna priča. A imamo na snazi zakonodavstvo. Dakle, postoje problemi u provedbi. Što se tiče borbe protiv diskriminacije, Govorila sam o našim naporima, borbi protiv e, govora mržnje na internetu. Ono potiče diskriminaciju i obrnuto. E, eto, počeli raditi na umjetnoj inteligenciji, bavimo se etičkim pitanjima, ne želimo da ono iskopira dakle to iskrivljeno ponašanje, bavimo svojim problemom na više razina. Ali ovo o čemu govorimo je ključno pitanje. Bez ovog zakonodavstva uvijek ćemo biti slabi i morat ćemo pronalaziti nove načine kako postići željene rezultate. I dakle u ovom kontekstu imam velika očekivanja. U četvrtak ću saslušati relevantne ministre država članica i saznati vide li oni ovdje mogućnost da se postigne neki napredak kada je riječ o ovoj direktivi, da se pritom ne našteti samoj srži ove direktive, Ja sam uvjerena da će ta rasprava koju ćemo održati biti jako korisna i da će nam dati jedan novi da će dati jedan novi zamah komisiji i vijeću u nastavku rada na ovoj direktivi. Još jednom bih zahvalila finskom predsjedništvu što je vratilo ovu direktivu u centar našeg interesa. Hvala vam na potpori i mislim da je od ključne važnosti da u ovom pitanju nastavimo raditi zajedno. Hvala vam povjerenice Jurova. Ovim dolazimo do kraja ove rasprave. E, u ime vijeća će nam se sada obratiti ministrica Tupurajnen. Hvala lijepo, dame i gospodo, uvaženi zastupnici, hvala vam na prilici da, da, da porazgovaramo o ovom važnom dosjeu s vama. Ja sam jako zainteresirana za vaše ideje. Hvala i gospođi povjerenici na njezinim komentarima. Doista se mogu samo složiti da su ova načela u srcu naših zajedničkih europskih vrijednosti i moramo stoga zajednički raditi na ovom pitanju. Također bih vam e, zahvalila na želji da se ova tema nađe visoko u našim planovima. Mi smo više puta govorili o važnosti ovog dosjeja. Međutim, kao što znate, ovdje je potrebno postići potporu sviju, a znate da je to kad kad teško postići i ovaj prijedlog je eto došao na stol predsjedništva prije više od deset godina. Mi ćemo uskoro pokrenuti jednu raspravu na visokoj razini o borbi protiv diskriminacije. Nadamo se da ćemo dobiti nove informacije o trenutnoj situaciji i time napraviti jedan novi zamah da bismo postignuli napredak i kada je riječ o ovoj direktivi. Kao što su mnogi od vas već spomenuli, e, u četvrtak će ministri EPSKO još jednom razgovarati o borbi protiv diskriminacije u Europskoj uniji i ja ću osobno ostati na raspolaganju ukoliko je potrebno izvijestiti vas o ishodu tog sastanka. Dakle, borimo se svi zajedno za održivu Europu i našu održivu budućnost. Hvala lijepa. Hvala ministrici Tupurajnen. Dolazimo do kraja rasprave o ovoj točki dnevnog reda. Sljedeća je dakle izjava vijeća vezana uz o stanju objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica te javno izvješćivanje po zemljama. Prije rasprave želim reći da se možete elektronski pribilježiti e, za slobodnu raspravu za riječ ili za e, podizanje plavog kartona. Možete to učiniti uz pomoć svojih glasačkih e, kartica. Dakle, ne morate čekati do kraja rasprave da biste se javili. Prvi govornik je ministrica Tupurajnen. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, prije svega hvala što ste mi omogućili da e, porazgovaramo o ovoj temi. Ovo je doista važna tema i ovaj prijedlog komisije iz 2016. jedan u nizu zakonodavnih e, e, prijedloga kojim se želimo boriti protiv premještanja dobiti i erozije porezne osnovice. Dakle, to unijeli smo niz mjera u području oporezivanja i postignuli smo značajan napredak. Što se tiče ovog zakonodavnog prijedloga, vijeće je mnogo radilo na tekstu prijedloga. Imali smo radnu skupinu koja je analizirala prijedlog i to tamo još od travnja 2016. a predviđen je čitav niz sastanaka tijekom našeg predsjedanja. Svjesna sam važnosti ovog dosjea za Europski parlament koji ga je usvojio u svom prvom čitanju u e, ožujku ove godine. Također, u veljači prošle godine gospoda Svoboda i Galtieri su postavili pitanje vezano uz mišljenje vijeća te naglasili želju parlamenta da se brzo postigne napredak u ovom dosijelu. Međutim, postojali su još neriješena politička pitanja, te se nije moglo doći do zajedničke odluke u vijeću. Javno objavljivanje informacija ne znači automatski povećane porezne prihode. Od ključne važnosti su, su dobro opremljena porezna tijela. Zbog toga vijeće nastavlja svoj posao kada je riječ o borbi protiv erozije porezne osnovice premještanja dobiti kako bi stavio na raspolaganje odgovarajuće instrumente poreznim tijelima. To već obuhvaća dakle izvješćivanje po zemljama od strane velikih međunarodnih tvrtki i ovim izvješćima mogu pristupiti porezna tijela. Potom je tu usmeno pitanje gospodina Svobode koji se tiče pravne osnove te tu je također odgovor koje je vijeće dalo tijekom plenarnog zasjedanja. Da, pitanje vezano uz pravnu osnovu dovodi u pitanje, dakle, mogućnost primjene e, regularnog zakonodavstva vezano uz ovo pitanje. Stoga smo tražili mišljenje pravne službe Europske komisije i odlučili da bi to trebao biti članak 150 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Dakle, tu je također potrebno donijeti jednoglasnu uniju i to za razliku od članka 50 e, stavak 1 koji traži donošenje odluke kvalificiranom većinom. Finsko predsjedništvo preuzelo rezultate tehničke skupine, rad dobro napreduje i to je tako bilo je tijekom predsjedanja koje su prehodila našime. Mi ćemo tu nastaviti dobar posao. Nastavljaju se pregovori, želimo postići dodatan napredak u ovom dosjeu, ali jasno vam je da nisam u situaciji da preuzmem specifične obaveze pred vama. Što se tiče vijeća, vjerojatno će biti potrebno dodatno vremensko razdoblje da bismo razjasnili naše stavove. Ja ću vas obavijestiti o budućem razvoju situacije i nadam se da ćemo vrlo brzo doći do stala vijeća. Uvjeravam vas da naporno radimo na ovom pitanju. Hvala lijepa. Hvala ministrici Tupurajnen. Zastupnica Pjeti Kajnen ima riječ. I'm afraid that the uh, Bojim se da nas je vijeće razočaralo i razočaralo je pitanje održivosti. Mislim da bi vam dobro došlo ogledalo, barem kada govorimo o državama članicama. Mogli bismo se postaviti pitanje zašto bi tvrtke trebale izvješćivati o svojim prihodima, o načinu na koji troše novac, gdje je tu važnost za društvo. Riječ je o javnoj odgovornosti, kamo ulažeš, otkud ti novac dolazi i gdje, odnosno i, i plaćaš li poreze. To nije slučaj na međunarodnoj razini. razini. Imali smo, imamo europsko zakonodavstvo koje se tiče zahtjeva, kapitalnih zahtjeva, koje se tiče vanjske analize, financijskog izvješćivanja. Dakle, kako priopćavate te informacije? I to se koristi u svrhe oporezivanja. Riječ je o zakonodavstvu koje ulazi u nadležnost članka 50. I mislim da sada evo gledamo u smokvin list iza kojeg se krije vijeće koje sada tvrdi da ovo ulazi u nadležnost oporezivanja, smatram da je riječ o financijskom izvješćivanju. Nadam se da nećemo na ovo pitanje potrošiti 11 godina, da ono neće biti blokirano u vijeću toliko godina. Mi smo ovdje u parlamentu donijeli prijedlog rezolucije i nadali smo se da će, e, da će, da će vijeće dakle, riješiti ovo pitanje po brzom postupku. Hvala gospođi Petikajne. Na dvije minute riječ ima gospođa Regner. Hvala za Za socijaldemokraciju je važno e, da imamo transparentno e, izvještavanje o oporezivanju dobiti poduzeća 2016. E, je e, komisija i parlament su morali djelovati. E, građani su imali pravo na te obavijesti. Mnoga poduzeća nisu transparentna i vrlo često ne plaćaju poreze Eh, imaju razne konstrukcije kojima eh, smanjuju svoje poreze. Eh, zaključeno je da poduzeća koji imaju promat od 750 milijuna eura moraju biti oporezovana tamo gdje stvaraju dobit i to transparentno. Ljudi moraju znati koliko poreza plaćaju poduzeća. Evo, um, e, svi ovi propusti idu na uštrb naših građana. Već tri godine u Europskom parlamentu e, e, urgiramo da se nešto učini na području vijeća. Imamo sve veše skandale, oni opet blijede i o, ljudi vide da je takova utaja poreza moguća. Stoga apeliramo na predsjedništvo vijeća da preskoče o, ove e, praznine. Trebamo to imati poštivanje zakona na području ljudskih prava, ali i na temelju oporezivanja E, gospođo Regner, e, e, govorite sa gospodinom Altmajerom. On još nije to shvatio. Hvala gospođo Regner. Gospođa Sežurne ima riječ. Gospodin Sežurne, gospodine predsjednik, gospođo ministrice, vaši izjave koje ste upravo dali nisu prihvatljivi Parlament je dao svoje stajalište 2017. U međuvremenu e, smo imali mak, e, laks likove i tako dalje e, što je učinilo ovu temu ključnom temom europske političke scene Radi se e, o 30 do 50 e, milijardi porezne utaje godišnje. E, danas se radi za nas da upozorimo komisiju i da taj prijedlog uđe u agendu Europske komisije. Komisija je dala prijedlog direktive E, e, parlament je dao svoje stajalište, moramo ići naprijed. E, za moj klub ne možemo reći mi smo proeuropljani, a na ovakvom području ne činimo nikakav napredak. Gospođo ministrice, vjerujemo u vas, vjerujemo da ćete biti učinkovitiji. Hvala. Hvala lijepa gospodine Sežurne. Gospodin Urtašun ima dvije minute. Hvala predsjedniče. Skandali o izbjegavanju i neplaćanju poreza sve su češći, e, to je vezano uz pravo konkurentnosti. Komisija je to iskoristila na dobar način, ali nakon skandala Fiat i Starbucks vidjeli smo da je došlo do ograničenja. Jedini način da riješimo ovo pitanje je s novim mjerama. Mjera je da se velike tvrtke koje zarađuju više od 750 milijuna eura godišnje je nešto što je apsolutno potrebno zato što nam oni moraju reći što proizvode, gdje imaju zaposlenike i koliko ih je, gdje dobivaju financijsku pomoć. To je bitno kako oni ne bi izbjegavali porez. U Europskom parlamentu smo imali razne preporuke, rekli smo ne, možda će to biti e, loše za konkurentnost europskih država, ali to nije istina. Bankarski sektor mora to učiniti od kad je uvedena ova mjera. Što se tiče e, direktive o kapitalnim zahtjevima, stvari su bolje. Nema razloga zašto ne bismo i ovu mjeru proveli, a što se tiče država članica, želim jasno reći da nije prihvatljivo institucionalno gledano da se tri godine odgađa ovo pitanje Kad je ovaj parlament se već izrazio o tom pitanju, izjasnio se. Ne možete tu političku osnovu e, maknuti ne smijete to učiniti zato što bi to bilo strašno. Dakle, apeliram na sve vlade, odblokirajmo e, ovu direktivu i nastavimo raditi na ovom dosijeu. Zahvaljujem finskom predsjedništvu zato što je ponovno pokrenulo rad na ovom dosjeu. E, predsjedništvo je odlučilo to učiniti, ali pitam se što očekujete na sljedećem sastanku. Možete li nam dati više detalja o tome? Znam da se ne možete obavezati, ali možete li nam dati neku perspektivu jer građani trebaju ovakve mjere i takve mjere se trebaju promicati. Hvala gospodinu Tasun. Na dvije minute i pol gospodin Bek. E, hvala, dragi kolege i kolice. Komisija želi e, više e, transparentnosti kod oporezivanja poduzeća. E, e, stoga postojeće e, podaci za banke i izvještavanje zemlja po zemlja to treba pooštriti i to se mora proširiti na multinacionalna poduzeća. Imamo direktivu o, o tome da se profiti oporezuju tamo gdje se stvara dobit. E, međutim, u Europskoj uniji nije sve onako kako se čini kako bi trebalo biti. Imamo problem e, izbjegavanja poreza je posljedica e, unutarnjeg tržišta Europske unije. Multinacionalne kompanije mogu premještati svoje dobiti kako žele. Mm, kod e, pranja novca e, e, po OECD-u i stručnjacima je također prisutno kod nevladinih organizacija. soros tako financira svoj politički lobby. E, govorimo o 20 milijardi dolara. E, to je jednako kao i porezna mišljenja e, koje vidimo kod velikih poduzeća. Trebamo to proširiti kao pravna osobna za direktivu o poslovnom nastanu E, tu imamo samo barijere za nezavisne ili koncerne za mjere protiv zaobilaženja poreza e, govori članak 114 stavak 2. E, tu nam smeta načelo jednoglasja. Četvrto, Euro europodručje i e, zajedno sa Japanom ima najnižu stopu raza i najvišu stopu oporezivanja. Komisija ništa ne radi na tom području. Planovi komisije za e, izvještavanje zemlje po, zemlji su selektivni. Hvala lijepa kolega Beka. Sada e, Kolega Buža de Viljan. Hvala predsjedniče. Naš klub se slaže eh, s time da se treba boriti protiv izbjegavanja i neplaćanja poreća u EU, ali to se treba temeljiti na dobrovoljnoj suradnji država članica. Eh, neke informacije osjetljive prirode vezane uz oporezivanje tjeraju tvrtke da objavljuju e, podatke, to bojimo se moglo bi potaknuti nelojalnu konkurenciju. Ovakve informacije bi se mogle koristiti i za fiskalnu, fiskalno usklađenje, to je ljevica izmislila za povećanje e, poreza svi imaju svoje trgovinske strategije i trebali bi slobodno donesti odluke. Širenje ovih informacija bilo bi protiv ovih načela. Trebala bi svaka država članica autonomno i suvereno odlučivati o fiskalnom okruženju koje bi bilo pogodno za osnivanje tvrtki na svom području e, ova klauzula, zaštitna klauzula za tvrtke predviđa da e, se tvrtke mogu pozvati na probleme vezane uz objavljanje informacija ako zarađuju više od 750 milijuna eura. Kolegica Obri ima minutu i pol. Hvala predsjedniče. Imamo e, esencijalno pitanje E, recimo Google i takova poduzeća, kakav porez oni plaćaju, to nitko ne zna, e, građani svakako ne. E, imamo tu niz skandala porezne utaje. Da odgovorimo na to pitanje, imamo ovaj prijedlog o objavljivanju informacija o porezu koje zahtijevaju od kompanija da podastru podatke o plaćenom porezu. I e, to objavljivanje e, moramo postići. E, ja sam izabran i ja sam izabrana Eh, i odlučila sam se eh, boriti za poreznu transparentnost. Dvije godine je dugo vrijeme. A eh, dvije godine je dugo vrijeme za gubitak novca. Koliko vremena ćemo još čekati? Kako će dugo trebati da vijeće to stavi na dnevni red i riješi taj problem? E, i deblokira informacije o poreznim oazama e, velikih korporacija. Hvala lijepa. Kolega Pospišil ima minutu i pol, izvolite. Hvala predsjedniče. Što se tiče ove izjave vijeća, kao i u prethodnoj e, temi, jako je važno da parlament da podršku u ovom pitanju, što i je slučaj. Ipak postoji problem na razini vijeća. Dakle, pozdravljam inicijativu Finskog predsjedništva da se o tome raspravlja na Koreperu. Nadamo se da će države članice pronaći zajedničko stajalište jer e, kako stajalište vijeća se mijenja, mi možemo i dalje raspravljati o tome u Europskom parlamentu, ali ništa se neće promijeniti. Naše stajalište je ipak jasno.